Dobar dan, kolegi, molim vas da se sjednete na svoje mjesta. Prvo ja sam Linda Makavan, predsjednica odbora za razvoj i želim uputiti dobrodošlicu svim kolegama iz odbora LIBE, osobito su predsjedateljici gospođi King Gal, koja je prva potpredsjednica odbora LIBE, Dakle, želim vam dobrodošli na sastanak našeg odbora. Ovdje smo da raspravimo jednom jako važnom pitanju. Pitanje koje je svakodnevno skoro u vijestima. Svi smo čitali o tužnim vijestima u sredozemlju, ljudima koji bježe iz područja sukobu i bježe od siromaštva. Dakle, ovdje govorimo o vezi između razvoja i migracije. To je ključna tema za sve nas ovdje i za mnoge u našim izbornim jedinicama. Tema našeg zajedničke, zajedničkog sastanka je delikatno, dakle, suradnja u razvoju, humanitarna pomoć, preklapanje sa pitanjem slobode, sigurnosti, pravde, pa- razvoj, migracija i nadležnosti država članica jer oba područja imaju dakle nadležnost e, i nad ovom temom, odnosno i država članica i e, Europska unija. I jedna od temeljnih stvari jeste da moramo imati koherentnost politike za razvojne politike i jasna politika koja funkcionira za one koji su sa sukobima, sa krajnjim siromaštvom u zemljom razvoju je jako važna. Moramo imati politiku koja će biti prihvatljiva u našim vlastitim zemljama. To je jako važan zadatak i zato imamo sastanak danas da raspravljamo o ovim temama i nadam se da će govornici iznijeti ne samo analize problema s kojim se suočavamo, već e, da će nam možda iznijeti neke prijedloge za rješenje za ove probleme. Naime, znamo da je rasprava složena, znamo u mojoj zemlji, na primjer, kada ljudi kažu ne želimo izazivati situacije da ljudi odlaze iz svojih zemalja i da pokušaju doći do Europe. Istovremeno, u mnogim zemljama se vode rasprave o imigraciji. Ovo su jako osjetljive, teške teme. Nadam se da će govornici dakle, iznijeti neka moguća rješenja. Imamo ovdje četiri odlična govornika. Tu su na moje desnoj strani gospodin Eugenio Ambrosio, regionalni direktor EU za internu organizaciju za migracije, zatim gospođa Aspasija Papadulu iz Europskog vijeća za izbjeglice i egzil ovdje na mojoj desnici, e, ljevici, zatim ambasador Afričke unije u, za zemlje Europske unije i AKP, gospodin Brandeo na mojoj ljevoj strani, a e, skroz desno, gospodin Conny Reuter, e, generalni tajnik e, nevladne organizacije Soldar. U ime oba naša odbora želim vam dobrodošlicu. Veselim se vašim izlaganjima. Vidite da ima ovdje veliki broj zastupnika, dakle ovo je jako važna tema i jedna od onih tema oko kojih Europska unija mora imati jasnu politiku. Gospodin Gal, predajem vam riječ. Najpša hvala, Linda McCavan. Mislim da svi možemo reći članovi odbora LIBE da je ova inicijativa za organiziranje razmjene gledišta, zajedničke razmjene gledišta jako dobro došla. Mislim da su povezane nadležnosti odbora DEVE i našeg odbora po ovom pitanju. S obzirom da ćemo u Libe u 2015. godine raditi na strategiji na vlastnu inicijativu o sredozemlju i potrebi za holističkim pristupom pitanju migracije, ovo i ova razmjena gledišta će sigurno pružiti dodatnu, dodanu vrijednost toj raspravi. Što se tiče govornika, najprije ćemo saslušati gospodina Eugenije Ambrozija, regionalnog ravnatelja Međunarodne organizacije za migracije. Savjetovano nam je da zamolim sve govornike da se drže ograničenja od 8 minuta. Dakle, gospodine Ambrozi, izvolite imate riječ. Najprije hvala, hvala na pozivu. Želim dobro jutro svima. Želio bih e, ukazati na nekoliko elemenata koji su relevantni glede rasprave o migraciji i razvoju. S obzirom da je vrijeme na raspolaganju ograničeno, mislim da bi bilo važno usrediti se na neka pitanja koje smatramo ključima. Započeo bih e, s time da rastiramo neke mitove glede veze između migracije i razvoja. Kao prvo, sam koncept, odnosno ideja koju imamo kada govorimo o migraciji, migracijskoj politici, uvijek imamo neku prirodnu transpoziciju glede pitanja migracijske politike na upravljanje, granično pitanje, vizni režim, granična pitanja. E, Migratska politika nije ograničena samo na nadzor graničnog granica, dakle na to tko ulazi u naš prostor, već se tiče isto tako toga kako ćemo mi koristiti ljude koji dolaze na naš prostor. Dakle, tu treba promijeniti stav, preći s kontrole, nadzora na bolju uporabu određenih e, fenomena. I mislim da je to važna tema koju trebamo, važna stvar koju odmah treba staviti jasno na stol. Drugi, druga stvar o kojoj predođba koju bih eh, želio rastirati eh, kad govorimo o migracijskom razvoju mi bismo htjeli smanjiti migracijske mogućnosti ili odvraćati ljude od migracije, ali to nije nužno ono što treba raditi, to je povijest pokazala. Ne radi se o tome da se zaustave migratski tokovi ili tokovi mobilnosti, već da se upravlja njima na e, valjan način. Također iz iskustva znamo, iz vlastitog životnog iskustva, da migracija nije nešto što se događa samo u nerazvijenim ili podrazvijenim zemljama što više u zemljama u razvoju, što se više poboljšava razvoj, to se povećava i želja, volja i potencijal ljudi da se kreću ka nekim boljim rješenjima za vlasti život. I mislim da je ova prostorija ovdje sama savršena potreba, potvrda toga. Svi mi živimo ili velika većina ovdje prisutnih e, živimo i radimo u zemlji koja nije ona u kojoj smo rođeni. Dakle, mi smo sastavni dio tog e, toka mobilnosti, ne dolazimo iz zemalja u razvoju. Dakle, nije to, nisu u pitanju nužnost, e, glad koji su nas doveli ovdje, naveli na tu mobilnost, da živimo ovdje gdje živimo. Tu se radi o drugoj vrsti potreba i ideja. Zatim, treća predložba koju E, jest kada govorimo o migraciji i razvoju, ne govorimo samo o razvoju juga, južne polutke svijeta, ne samo zemlje o tranzitnim zemljama, ne samo potrebi da se koristi migracijom za razvoj, već da se koristi migracija kao poboljšanje i razvoj našeg dijela svijeta, dakle sjevera to je dvosmjerna ulica. Ne radi samo o tome da se pomaže jednom dijelu svijeta razvojem migracije, već treba koristiti migraciju kako bi se očuvao naš razvojni stupanj i eventualno kako bi se on unaprijedio. Migracija i razvoj nam ukazuje na to da postoji jedna složena veza između njih. Kao kad smo bili mladi i igrali se one igre povezivanja točkica, imali smo gomilu točkica koje nisu imali nikakva smisla kada bismo ih gledali, ali kada bismo počeli uspostavljati vezu između točkica, onda bi stvari postajale jasnije sve dok na kraju ne bi bilo jasno što je potrebno, što je važno za vidjeti. Dakle, točke koje treba povezati kada se govori o migraciji i razvoju su višestruke, kompleksne i nužno je razumjeti višestrukost i složenost tih spona, jer razumijevanje složenosti je ono što će omogućiti da ravnoteža postane učinkovita. Te točkice su također tako da se da međusobno vrše utjecaj jedne na drugu. Ne radi se o tome da e, migracije utječu na razvoj, već i razvoj na migracije. Dakle, potrebno je razumjeti složenost ovoga svega, to je jako važno, važno je razumjeti kako migracijska politika inter e, međusobno utječe na politiku zapošljavanja i razvoja, kako e, utječe na trgovinsku politiku, kako utječe na politiku okoliša Evo samo ukratko spominjem, dakle neću ni spominjati druga područja, obrazovanje, zdravstvo i tako dalje, sve je to povezano. Naravno, sada smo u jednom povijesnom trenutku kada se raspravlja sa međunarodnom zajednicom o takozvanoj agendi nakon 2015. i određenju e, međunarodnih ciljeva za razvoj za narednih 15 godina. Dakle, kada smo, sada možemo ponovno razmišljati o tim nekim e, instrumentima, alatima, poveznicama, kako bismo pomogli naprijedili raspravu o migraciji i razvoju. I dok uviđamo da je migracija važna za sva tri stupa koja su određena trenutno za e, razdoblje nakon 2015. godine, dakle za gospodarski i socijalni e, stup i stup e, koji se odnosi na okoliš. Mislimo da neka konkretna područja i pitanja jesu važne, treba ih uvijek imati na umu kada se vode rasprave, jer uspjeh koji bismo mogli ostvariti u poboljšavanju rada na nekim od ovih elemenata bit će važni za uspjeh. Prvi element koji mora biti uključen u sve rasprave, diskusije o politici i razvoju imigracije jeste pravi okvir unutar kojeg ćemo razvijati takovu politiku, ono što se uobičajeno zove ljudskim pravima. Ovo je važno iz jednog prostog razloga često danas u mnogim krajima svijeta migranti i njihove obitelji su oni koji e, podnose najtežu i najvišu društvenu cijenu oni su u nesigurnom okruženju često e, nemaju pristup osnovnim temeljnim infrastrukturama, bilo se radi o zdravstvenim infrastrukturama ili drugim, najčešće su upravo zbog svog stanja izloženi još dodatnim nejednakostima i diskriminaciji. Naravno, rad u okruženju punom nesigurnosti nesigurnosti njihovih temeljnih prava ne pomaže da dođe do bolje uporabe pozitivnog doprinosa koji ti, migranti, koji ti migranti mogu dati e, mjestu pružiti mjesto gdje su došli. Dakle, rješavanje svih tih raznovrsnih brojnih e, problema koji se tiču pravog okvira u kojima može doći do migracije jest prvi i najbolji korak koji treba poduzeti kako bi se omogućilo migrante da daju svoj doprinos razvoju vlastite zemlje i zemlje podrijetla. No pitanje prava, ljudskih prava migranata primjenjuje se danas e, još više na pitanje koje se naziva humanitarnom migracijom ili prisilnom migracijom. Danas e, je broj e, izbjeglica i ljudi koji su općenito zbog nesigurnosti ratova ili drugih vrsta neprihvatljivih humanitarnih uvjeta, e, dakle njihov broj je danas po prvi put veći nego nakon drugog svjetskog rata. E, po prvi put njih ima više od 50 milijuna na cijeloj cijelom planetu. Naravno, ovo nije samo humanitarni problem. Ne radi se ovdje samo o pitanju humanitarnog odgovora, već je ovo jedna od ključnih barijera za razvoj razvoja u određenim dijelama svijeta. Dakle, ne radi se tu samo o problemima uništenih infrastruktura. E, ne radi se tu samo o problema koje mogu stvoriti zemljotresi ili slične e, prirodne katastrofe. Dakle, ne radi se tu samo o e, obnovi infrastruktura, već o gubitku ljudskog kapitala. Naime, ako samo pomislimo na e, štetu nanesenu sirijskom ljudskom kapitalu i generacijama mladih, možete zamisliti danas koliko će trebati za obnovu i razvoj te zemlje i cijele regije. A to je samo jedan od brojnih primjera. Dakle, moramo odlučnije preći na usklađenje naših, e, našeg načina pružanja odgovora na ove katastrofe. Moramo uspostaviti sponu između politika koje nisu u izravnoj vezi s humanitarnom e, politikom, dakle bilo da se radi o trgovinskoj politici, o obrazovanju, zdravstvenom sustavu i, i drugima. I moramo imati puno usklađeni pristup glede pitanja koja glede odgovora koja ćemo pružati ovim problemima i ovo se sve tiče e, utjecaja na e, migracijsku politiku, na e, utjecaj na politiku o okolišu i to je sve nešto što utječe na migracijska pitanja i upravljanje migracijama. To je dakle nešto na što se moramo više usredotočiti. Moramo se usredotočiti na migracije E, kada je riječ o diversifikaciji mogućnosti koje će biti pružene tim ljudima i isto tako e, kako pomoći otpornosti individua i društva politikom e, migracije. To je nešto, to je sve nešto što je važno za naš svakodnevni život, dakle e, degradiranje e, okoliša i e, klime je činjenica protiv koje se ne možemo boriti i to je nešto što je važno za ovu politiku. Ono što ja želim ovdje reći jeste ne samo da postoji velika kompleksnost veza između razvoja imigracija i raznih aspekata koji su u vezi s tim, Dakle, jedan utječe na drugog. Razvoj na migraciju, migracija na razvoj. Moramo imati jedan sveobuhvatni holistički pristup ovim, ovim e, stranicama problema. Dakle, kad govorimo o mogućim rješenjima, pa čujte da imam rješenje za ove probleme, vjerojatno bih sjedio negdje drugdje, vjerojatno Nitko nema sve odgovore, ali možda neke elemente odgovora mogu ponuditi. Jedan konkretno. Naime, stalno čujemo tijekom rasprava u vijestima među, od ljudi koji označaju suradnje sa trećim zemljama, zemlja porijekla migranata. No, migracija je transnacionalno pitanje. Nije to pitanje koje pripada ili koje može riješiti neka pojedina zemlja po samoj definiciji. Dakle, tu se radi o međunarodnoj suradnji više neko, sad više nego ikad. Dakle, kada migranti prelaze s točke A na točku B, to je, dakle, imamo e, pitanje mobilnosti, tu je više odredišta kroz koja prolaze ljudi. Dakle, to je pitanje koje treba rješavati kroz suradnju. No, pitanje je kako ćemo, kakav ćemo okvir dati toj suradnji sa zemljama tranzita i zemljama podrijetla. To je važno kako bi se analiziralo i uvidjelo da pitanje razvoja ne pripada samo e, zemljama tranzita i porijekla, već i trećim zemljama, odnosno zemljama u koje dolaze moramo imati jasno ureženo partnerstvo između obiju strana, kao što je to rečeno zadnji put na sastanku odbora za vanjske poslove. Ostaću ovdje s obzirom da mi je rečeno da, sam, da je vrijeme isteklo. Hvala. Hvala gospodine Ambrozi. Odmah ću dati riječ drugom govorniku, Ajal eh, Dambe, koji je Veleposlanik i stalni predstavnik zemalja s područja Afrike, Kariba i Pacifika u Briselu. Biće zanimljivo čuti njegovu perspektivu i možda biste nam mogli reći nekoliko riječi o procesu iz Kartuma i migraciji s roga Afrike. Hvala, izvolite, ekscelencijo. Hvala su predsjedateljicama i hvala vam što ste mi dali mogućnost da pridonesem i utrošnjoj razmjeni mišljenja. Migracija zaista sve više jest nešto što je e, na dnevnom redu u Europi, a i u izvjesnoj mjeri u Africi. Htio bih dati nekoliko primjedbi i e, reći vam što smo uočili s našim iskustvima vezanim za migraciju, naročito na planu interregionalnog, interregionalnog i e, međunarodnog aspekta migracija. Migraciju trebamo staviti u kontekst. Nakon okvira e, programa post 2015. godine o kojem se sada pregovara. Moramo to napraviti u okviru afričkog programa a, nakon 2063. i u okviru partnerstva između Europske unije i Afrike. I isto tako ulogu koju će igrati e, je 11. E, forum o razvoju. Dakle, imali tu ulogu i privatni sektor, javno-privatna partnerstva i tako dalje. Znamo za faktore koje privlače e, i tjeraju na migraciju. Isto tako, zaista smo svjesni operacija kriminalaca koja se vrše preko granica gdje se trguje ljudima. Radi se o eksploataciji, migranti su izloženi opasnostima mreža kriminalaca. Uvijek javnost na migraciju gleda negativno. Naime, na tisuće ranjivih, jako ranjivih ljudi koji pokušavaju doći iz Afrike ili Bliskog istoka preko sredozemlja da dođu u Europu. E, to su slike migracije i to e, utječe na javno mnjenje. Vaši birači zapravo ondakvu sliku i e, gledaju na Europu kao na tvrđavu i pokušavaju da ti ljudi ne dođu kod nas i destabiliziraju naš udoban način života. To se zapravo pretočilo u velikom broju vaših država članica u EU na rezultate izbora kako lokalnih tako i nacionalnih kada su dakle birali one koji će zastupati njihove interese. U različitim državama Europske unije vidi se da migracija postaje jedno od ključnih pitanja. A u manifestima političkih e, stranaka mora se baviti pitanjima migracije kako bi dobili većinu glasova i ostali bilo na vlasti ili pak došli na vlast. Vidjeli smo isto tako u izvjesnoj mjeri i povećanje rasizma i ksenofobije, što zabrinjava. Na koji način se možemo postaviti prema tome? Jasno je da ne možemo spriječiti ljude da migriraju. Migracija postoji u prošlosti i nastavit će se i to pod različitim okolnostima i u različitim situacijama. Ne može se ljude spriječiti da se kreću. Osnovno je pitanje na koji način se može upravljati takvim kretanjima ljudi kako bismo imali situaciju u kojoj će svi nešto dobiti. Pojedinac, zemlja odakle osoba dolazi i zemlja u kojoj dolazi. Postoje međunarodne konvencije i ugovori kojih se moramo pridržavati. Ljudska prava migranata moraju se poštovati. To je odsudno. Radi se o ranjivim ljudima. Oni preuzimaju na sebe velik rizik, kako za sebe, tako i za njihove obitelji, pokušavajući negdje naći bolji život. Ti ljudi ne žele biti teret sustavu socijalnog osiguranja bilo koje zemlje. Oni jednostavno žele tamo doći i biti vrijedni članovi te zajednice tamo naći posao. Svjedoci smo također licemjerja prema migrantima. Ako je naše gospodarstvo takvo da ekonomski i politički imperativi traže da pronađemo određene kategorije ljudi i želimo da oni dođu u našu zemlju, onda to rado radimo. Međutim, vrsta osoba koju privlačimo da dođu u našu zemlju kao imigranti su one od kojih tražimo da imaju određene vještine, određenu razinu obrazovanja kako bi oni ušli i uklopili se u jedan naš plan. Kada se radi o ljudima koji su polukvalificirani, koji imaju onoliko godina e, za koje se nije sigurno da će ih se moći apsorbirati na tržište rada, onda se tu stvaraju velike prepreke, naime, e, s njima se ponaša s puno opreza, teško se izdaju vize moramo paziti kako bismo u tim slučajevima uspostavili politike koje će omogućiti pozitivan ishod za sve. Izvjesno je da će šireći i produbljujući regionalne integracije moglo doći do povećanja mobilnosti radne snage. Europska se unija integrirala i proširio se broj država članica. Pokušala je produbiti integraciju. Vidjeli smo kako je mobilnost već stvorila probleme unutar država Europske unije. A što je s ljudima koji dolaze izvan Europske unije? Otvoreno govoreći, Potrebno je prestati s retorikom i preći s riječi na dijela. Raspravljali smo o ovim pitanjima već dugo. Ne možemo imati e, politike koje neće biti povezane, koje će biti nagle. Potrebno je da zažive one politike i okviri oko kojih smo se dogovorili. Što se tiče dijaloga između Afrike i Europske unije, postoje sistematske tematike kojima se moramo posvetiti. Trgovina ljudima, migracije, migracija radne snage i e, mobilnost, dijaspora i međunarodna zaštita. Postoji naravno inicijativa Europske unije iz listopada 2014. godine u Kartumu o migraciji e, na rogu Afrike. Postoji i program migracija koji su e, šefovi država i vlada usvojili na sastanku na vrhu prije dva mjeseca. Inicijativa Europska unija e, vezana za rog Afrike je e, osmišljena neposredno nakon tragedije u Lampeduzi. Međutim, bilo je potrebno 18 mjeseci da bi se to realiziralo. A e, inicijativa je na kraju podržana na sastanku u listopadu 2014. godine. Inicijativa Roga Afrike ima za cilj da se uspostavi suradnja među državama članicama iste regije kako bi se nosili s problemima vezanim za trgovinu ljudima i migracijama s roga Afrike. 50% afričkih migranata jednostavno traži solidan posao, a ovaj program je da bi se olakšala sloboda kretanja u Africi, što bi moglo uroditi time da se pritisak smanji i da bi možda manje afričkih migranata počelo koristiti ilegalne migracijske tokove. Treba produbiti integraciju na afričkom kontinentu kao i ekonomsku suradnju kako bi do, u Africi došlo do održivog razvoja i gospodarskog rasta. Prošloga tjedna se u Kigaliju dogovorilo o slobodi kretanja radne snage u istočnoj Africi. Za nekoliko mjeseci nadamo se da će se započeti sa afričkom kontinentalnom zonom slobodne trgovine. Rezultat toga bit će taj da će se radna snaga moći kretati iz jedne afričke regije u drugu ili iz jedne države u drugu. To će pridonijeti razvoju inicijativa na afričkom kontinentu, a istovremeno će smanjiti broj ljudi koji će htjeti emigrirati preko sredozemlja i doći u Europu. Zajednički program migracije radne snage E, je nešto o čemu smo raspravljali s partnerima u Briselu i e, mi smo za njegovu primjenu se odlučili i za da se to radi putem zajedničkog programa EU panafrički program. Zaključno, u okviru EU afričkog partnerstva za migracije moramo na konzistentan način vidjeti sudjelovanje država Europske unije. Migracijski dijalog za zapošljavanje koji smo imali nekada zapravo je bio monolog Europske unije. Velik broj država u njemu je sudjelovalo, ali nije bilo reciprociteta od strane Europske unije. Treba imati bolji vizni režim kako bi se poboljšala migracija između Afrike i zemalja Europske unije, kako bi se bolje upravljalo migracijama. Treba nadzirati i kontrolirati ilegalnu trgovinu ljudima i e, imati ispravnu politiku prema prognanicima, a ostvariti uključiv rast i održiv razvoj omogućit će smanjenje siromaštva, bolju zaposlenost i ostvarivanje programa post 2015. Predsjedateljice, zabrinut sam onim što čitam u medijima, a to je da Europska unija razmišlja o tome da obradu dosjeja migranata prepusti određenim državama euromediteranske regije. Ne znam hoće li se to ostvariti ili neće, ali moramo na to budno paziti. Afričko je stanovište da bi taj pristup bio opasan te da bismo se tu doveli u situaciju kako je Australija iskušala s Papuom Novom Gvinejom gdje su migranti samo jako zbog toga propatili. Puno hvala, hvala vam ekscelencije za e, interesantnu perspektivu. Sada dajem riječ gospođi Aspazi Papadopulu koja će nam govoriti o projektu o izbjeglicama. <clears throat> Hvala. Europsko vijeće i izbjeglice u egzilu mreža je 85 nevladinih organizacija u Europi koja zastupa prava izbjeglica i tražitelja azila. Dvije su stvari ključne i ne smijemo ih zaboraviti kada se govori o migrantima i suradnji za, po planu razvoja. Po prvi puta nakon drugog svjetskog rata broj izbjeglica prognanika je prešao 51 milijun. Tu ubrajamo i tražitelji azila. Većina njih nisu u Europi, nikada neće biti u Europi, možda zapravo niti ne žele doći u Europu. Drugo što moram reći uvodno jest da vrijeme koji izbjeglice provedu u egzilu je otprilike 20 godina. To zovemo produljenim razdobljem izbjeglištva. Tu više ne govorimo o humanitarnim pitanjima, već pitanjima razvoja i mogućnosti da oni nađu svoje mjesto. E, zašto moramo pomoći trećim zemljama, zemljama partnerima, vezanim za pitanja izbjeglica i prognanika? Zašto? Sve države, bilo članice Europske unije ili ne, imaju zapravo iste obveze koje su preuzele potpisujući čitav niz međunarodnih ugovora i bez obzira gdje se ljudi nalaze mora im se pružiti zaštita. Nadalje, radi se o solidarnosti. Ne smije Europa prebatiti taj problem nekom drugome zbog toga što ima problema s prihvaćanjem e, izbjeglice i mora im se pomoći. Međutim, kako bi sve to moglo se ostvariti, moramo omogućiti u Europi da dovoljan broj ljudi dođe u Europu. I treće, e, izbjeglištvo je pitanje razvoja. Treba ljudima omogućiti da nađu svoje mjesto i dostojanstveno žive u zemlji u kojoj se nisu rodili. Dakle, ne radi se samo o tome da im se daju hrana i deke. Nadalje, krize u svijetu zaista traže da zemlje domaćini se zapitaju na koji način oni prihvaćaju ljude. Mislim da je to jako važno i to stoji u zaključcima sastanka vijeća a isto tako potrebno je primijeniti Međunarodnu okvirnu konvenciju zaštiti. Nevladine organizacije su u našoj mreži su krenule u dvogodišnji projekt kako bi se bolje povezali imigracija, traženje azila, zaštitu eh, nad izbjeglicama i prognanicima i vezano za razvoj. Neke od tih elemenata želim vam spomenuti. Prvo, potreban je koordinirani pristup. Tu se radi o koherentnom, holističkom pristupu. To je možda nešto o čemu se danas puno govori, taj jedan holistički pristup, međutim to zaista je ključno. Drugo, moramo ojačati vezu između humanitarne pomoći i razvoja, uključujući i e, primjene programa e, otpornosti i moramo raditi sa državama, zemljama, partnerima, ali isto tako i s lokalnim dionicima. Ta je lokalna dimenzija vrlo važna. Većina izbjeglica u svijetu žive u urbanim središtima. Oni dolaze u urbana središta. Moramo na izbjeglice početi gledati kao na aktere u ekonomiji, oni pridonose lokalnoj gospodarstvu. Nisu samo osobe koje nešto primaju. One imaju dobar, pozitivan aspekt na zajednice u kojima žive. Nema dovoljno podataka o tome, to se treba više proučiti, prikupiti više podataka kako bi se to podržalo. Potrebno je također podržati kapacitete država partnera kako bi se nosili s problemima koje mogu imati, kako bi e, mogli omogućiti ljudima koji tamo dolaze da e, sami sebe uzdržavaju. Zato treba planirati dugoročno čim se neka kriza počne pojavljivati. Sve to zapravo treba biti uključeno horizontalnim pristupom u različite programe razvoja. Kada se ciljano pak treba intervenirati, u novom financijskom okviru Fond za azil i migracije ima jednu vanjsku dimenziju kojem se može izdvojiti pomoć za zaštitu izbjeglica u zemljama u razvoju i postoje i druge mjere koje se odnose specifično na e, izbjeglice i druge ranjive skupine. Radi se o socijalnoj uključenosti, e, rodnoj zaštiti, zaštiti e, djece i mnogo drugoga. Dopustite mi da kažem nekoliko riječi o regionalnim programima zaštite koji su vid ciljane intervencije u strateškim smjernicama se o tome govori, a o tome je govorio povjerenik Avramopoulos, a u sljedećoj Europskoj <clears throat> agendi o migracijama će se to također upisati. Postoji i regionalni program zaštite e, za e, Bliski istok osim svega. Za od 2005. godine do sada već su e, uklopljeni neki od tih aspekata. Rezultati su zapravo neuravnoteženi. Imali su različite rezultate. U nekim situacijama podržale se zaštita na lokalnoj razini. Negdje drugdje je zapravo to se pretvorilo jednostavno u dodatna sredstva za UNHCR. Razlozi zašto sve to nije dalo odgovare očekivane rezultate su različiti ograničena sredstva, drugo previše ciljeva u jednom projektu pa ih se jasno dakle ne može niti ostvariti i raštrkaju se sredstva i razbacaju na previše stvari. A isto tako nedovoljna koordinacija u, među različitim programima Europske unije u jedno te istoj zemlji e, gdje bi se moglo podržati boljom koordinacijom zaštita izbjeglica i tražitelja azila a isto tako države bi morale zajedno surađivati kako bi pomogli izbjeglicama i prognanicima. I zato je vrlo važno da e, pitanje zaštite izbjeglica uđe u jedan politički dijalog. To je jedini mogući način. Ne znam da li imam vremena da kažem još nešto o zaštiti prognanika. E, rekla sam da neki ljudi E, jednostavno odrastu u izbjegličkim logorima, tamo ime 20 godina i mi na to gledamo kao humanitarno pitanje, ali takav način, e, takav stav moramo jednostavno premostiti i vidjeti u tome pitanja razvoja mora se na koherentan način djelovati kako bi se ljudima omogućilo da se maknu iz tih izbježničkih logora, da dođu do obrazovanja te da mogu sami sebe uzdržavati bez obzira gdje se nalaze. Okvirni programi za Afriku ukazuju nam da postoji mogućnost e, mobilnosti i suradnje među zemljama juga. Hvala. Hvala lijepa gospođo Papandopulu. E, sada riječ dajem gospodinu, gospodinu Koni e, e, glavnom tajniku Solidar, organizacije Solidar. Hvala lijepa na pozivu. Moram reći da sam pozitivno iznenađen, ugodno iznenađen, jer hodajući od metroa do parlamenta grad je bio prazan, dakle više E, ljudi ima ovdje u ovoj dvorani nego što se može sresti ljudi od metroa do parlamenta. E, a kad se govori o migracijama i razvoju, e, obično nemate uza se podršku većine. Zato mislim da imamo ovdje ove godine jedan jednu mogućnost, jednu priliku, ne samo zato što je ovo godina, Europska godina razvoja, nego i zato e, što se sad govori o tom e, holističkom pristupu, ali što to znači? Možda postoji jedna rupa u holističkom pristupu. Kad se govori o migraciji E, koji su e, faktori koji uzrokuju migraciju, što tjera ljude e, na migraciju, vjerojatno socijalni faktori, egzistencijalni razlozi. 3. listopada u Lampeduzi bili smo u prilici vidjeti i za trenutak zamisliti što motivira ljude da uđu na da se ukrcaju na takve brodove da li biste vi ušli sa jednom ovakvom bocom vode na brod ako ne znate koliko dugo će putovanje trajati dakle što motivira te ljude strah za vlastite živote i e, činjenica da ne i želja da imaju e, normalan pristojan život i e, izglede za budućnost. Ako mi kao Europska unija ne možemo doprinijeti o tome, onda je ne znam tko može. Mi možemo govoriti o Frontexu, zaštiti granica, ali to će biti uzalud. E, svi znaju da je nemoguće zaustaviti migracijske tokove i pitanje je kako se nositi sa tim pojavama i kako ćemo naći socijalna i ekonomska rješenja za tu situaciju. Kao što je gospodin Ambrozi rekao, mislim da je važno da ne zaboravimo realne, realnu situaciju. 230 milijuna međunarodnih migranata. Mi mislimo da svi žele doći ovamo k nama. To nije točno. Samo nekolicina, jedan manji dio njih želi doći e, u Europu. Dakle, između dvije 232 i 32 velika je razlika. E, ja sam prošli tjedan bio u Meksiku. E, da li e, ste vidjeli slike kako ljudi na krovima vagona vlakova prelaze iz Meksika u SAD, a nemaju čak ni ovakvu bocu vode. Dakle, što činiti? U prošlom, prošlim desetljećima uspjeli smo riješiti e, neke probleme humanitarne prirode, ali ako zaista želimo razgovarati o politici za razvoj, onda moramo prihvatiti činjenicu da bolje politike razvoja ne zaustavljaju e, migracije, jer između investicija danas i pozitivnih rezultata. Sutra postoji izistan broj godina i ako pogledate e, Mediteran i e, rubne zemlje, e, zemlje Magreba, gdje, je, gdje su tu mogućnosti za razvoj. A to me dovodi do sljedeće stvari o kojoj sam htio govori. Mi razgovaramo o humanitarnim rješenjima, ali moramo razgovarati o gospodarskim rješenjima, a to znači moramo imati plan što se tiče rada ti ljudi napuštaju svoju zemlju zato što traže mogućnost da negdje drugdje rade dakle e, radi se o egzistenciji mogućnosti da se preživi i da se ima budućnost dakle veza između e, politike razvoja i plana za zapošljavanje tih ljudi su jasno povezani. E, mi moramo govoriti kao prvo o investicijama od Europske komisije e, slušamo o planu za e, gospodarski razvoj i zapošljavanje međutim moramo investirati i u sheme socijalne zaštite s ciljem jednostavno zaštite ljudi, zaštite ljudsko, temeljno ljudsko pravo i zato investicije u e, socijalnu zaštitu su ključno pitanje, a druga stvar ima veze sa prilikom koju sada imamo, a to je da e, u lipnju na konferenciji Međunarodne organizacije vlad, e, rada u Ženevi E, razmislimo što možemo učiniti kako bi e, podržali socijalno-ekonomski razvoj u zemljama koje su izvor migracija, odnosno u rubnim zemljama oko mediteranskog e, bazena. U, u toj raspravi se dosta sluša o tome da imamo da moramo imati pristup e, na temelju ljudskih prava e, to je nešto po čemu bi se mi htjeli razlikovati od drugih mi vjerujemo da kod nas e, se poštive ljudska prava i da mi imamo vladavinu prava što bi trebalo vrijediti i za migrante oni su ljudska bića i moramo ih tretirati kao takve dakle postoji potreba za tom vrstom pristupa osobito kad vidimo situaciju i teškoće e, s kojima su ti ljudi suočeni u svom pokušaju da se integriraju oni također imaju prava to ne možemo poreći e, gospođa Linda McKeven je pitala imamo li rješenja mi imamo neke ideje o tome što bi bilo potrebno kao prvo potrebna nam je hrabrost i odlučnost hrabrost da se zastupa to uvjerenje da je pristup na tem ljudskih prava neophodan i treba odlučnost da bi se realizirale te naše politike pritom naravno te ideje nisu popularne e, ako e, ne želimo ostaviti e, te ljude koji prelaze Mediteran sa samo jednom bocom vode, onda moramo razmišljati o vrlo praktičnim rješenjima, a to nije još popularno. Međutim, to je neophodno i to je pitanje humanitarnog e, koridora, jer ljudi će dolaziti. Dakle, moramo ne samo govoriti o kulturi dobrodošlice, nego moramo shvatiti da moramo stvoriti uvjete s ove strane Mediterana. E, sa tim humanitarnim koridorom imamo u rukama jedno politički instrument e, s kojim možemo pregovarati sa zemljama članicama jer to nije pitanje koje e, se tiče samo Italije, Španjolske i Grčke, to se pitanje tiče svih 28 zemalja članica. Dakle o tome je apsolutno neophodno pregovarati i učiniti vrlo konkretne korake. Mislim da mi vrijeme ističe, ali za kraj želim reći još nešto o europskoj godini. Ako ne želimo samo imati e, zgodno otvaranje te europske godine razvoja uz lijepe govore, moramo vidjeti što to zapravo znači razvojne politike, kako ćemo spriječiti e, zbrku između e, trgovinskih i razvojnih politika e, E, inteligentne politike ulaganja omogućit će ljudima da ostanu tamo gdje jesu i da tamo imaju pristojan život. E, potpredsjednik komisije Timmermans ima tako fantastične govore o smanjivanju administrativnog opterećenja, ali jeste li ga kad čuli o tome da se treba smanjiti administrativno opterećenje za migrante koji dolaze u Europu. To je veliki izazov. Mislim da bi e, da je to izazov i što se tiče e, veze između migracije i razvoja, ali to nije sam, to nije samo lijep govor koji se može održati u Europskom parlamentu, nego to mora postati naša stvarnost, ali za to nam je potrebna hrabrost i odlučnost vi ćete vjerojatno putovati preko uskrsa ja vam preporučujem dvije pjesme koje možete slušati na tom putovanju od Manu Chao klandestino, e, a za starije e, pjesmu od Led Cepelina Imigranti gdje se spominju ovakve boce vode koje su jedino što ti ljudi ponesu sa sobom kad se ukusavaju na brod. Hvala lijepa. Zahvaljujem svim dosadašnjim govornicima koji su nam dali materijala za razmišljanje i također i e, naveli neka potencijalna rješenja, iako su to teška rješenja. E, vidjela sam da veliki broj kolega želi uzeti riječ. Možda bi bilo korisno kad bi se kolege sami predstavili, mi se svi međusobno poznajemo, ali panelisti nas ne poznaju, pa vas molim da kad uzmete riječ sami se, e, sami kažete, e, sami se predstavite. Molim vas, dignite ruke kako bismo vidjeli koliko ljudi se želi javiti za riječ. Imamo samo još 50 minuta. E, dakle dvije, tri minute po govorniku, dvije minute po govorniku. Prvi riječ ima gospodin Lopez Aguila. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Ja sam imao zadovoljstvo već prije se susreti sa nekim od današnjih panelista i mogu zaista samo e, pozdraviti ovakvu razmjenu mišljenja činjenicu da je to organizirano mislim da su duboka uvjerenja svi nas ovdje članova odbora libe i deve mi svi dijelimo ta uvjerenja da e, migracije nisu samo e, pitanje sigurnosti naravno postoje neke neki rizici opasnosti za Europsku uniju, ali tu postoje i druga pitanja. Mnogi od mnogih takozvanih e, migranata su zapravo e, jedna šansa, jedna mogućnost. Oni e, migriraju zato što moraju zbog raznih okolnosti, ali kao što je već rečeno, oni su i šansa. Moje pitanje gospodinu Ambroziju kojeg, e, s kojim sam već razgovarao u mom uredu u vezi sa pitanjima, u vezi sa migracijom. E, moje pitanje je se tiče prijedloga o kojem smo nešto čuli, a o tome je pisala i, pisali i međunarodni tisak, o tome da europski aktori e, razmišljaju o outsourcingu e, operacija potrage i spašavanja ljudi na Mediteranu i o tome da se e, postigne efekt da se manji broj migranata uspije dočepati europskih obala na marginama e, sastanka europskih ministara e, na vijeću neki od ministara su govorili o tome i neki od ministara unutarnjih poslova su govorili o mogućnosti da se i e, izbjeglički logori prebace u afričke zemlje i tu me zanima vaše mišljenje odnosno ureda za migracije kad e, je riječ o tim prijedlozima, jesu li oni u skladu ili nisu sa međunarodnim i europskim pravom i jesu li e, u skladu sa našim načelima i sa preporukama koje e, je dao povjerenik za ljudska prava Ujedinjenih naroda. Hvala lijepa. Sljedeća ima riječ gospođa Lindberg. Hvala lijepa. Ovo je jedno vrlo zanimljivo pitanje. Dakle, pitanje e, u kojoj količini su nam potrebni migranti i migracije. Govorilo se o tome e, da su nam potrebni zapravo useljenici kako bismo nadomjestili one koji odlaze u mirovinu. E, zbog demografskih e, demografske situacije u kojoj imamo. Međutim, mnogi ljudi su otišli u mirovine, ali ništa se nije dogodilo. Mi imamo visoku nezaposlenost mladih ljudi, zatim imamo e, posljedice migracije, što ima za e, posljedicu da su ljudi zapravo još uvijek isključeni, nisu integrirani u naša društva, oni zapravo ne žive u našem društvu. Sve to poznato i to ima za posljedicu onda pojave kao što su da mladi ljudi pale automobile, e, čak škole i mladi ljudi kažu ako ne želite da palimo automobile dajte nam posla dajte nam posao. Kakva je situacija u Švedskoj, na primjer? Postoji zakon koji kaže, odnosno jedan novi zakon je sad uveden po kojem se ima pravo na socijalne e, pogodnosti, međutim ljudi nemaju pravo raditi. Dakle, mi šaljemo krive signale to se mora vidjeti u kontekstu e, migracija mora se uvidjeti koliki broj e, ljudi u mojoj zemlji su migranti. U redu, hvala gospođa Vikstrom ima riječ. Hvala lijepa. E, nije, u, nije to uvijek u ovom parlamentu slučaj da e, panelisti e, tako zanimljiva e, prezentacije prezentiraju. Ovo što je spomenuo gospodin sa bocom vode u ruci, jedini način je zapravo ukinuti, odnosno zaustaviti poslovne modele krijumčara kako ljudi ne bi ulazili na E, trule brodove i pretvarali, kako se ne bi Mediteran pretvarao u ogromno groblje. A što znači e, zaustaviti poslovni model krijumčarima? Da bi se to postiglo mora se ukinuti njihov monopol. A to želim povezati i sa pitanjem sigurnosti. Danas svatko u ovoj zgradi i u Europi govori o sigurnosti. Ako dopustimo ljudima da dolaze na legalan i zaštićen način u Europsku uniju e, i da e, na legalan način predaju zahtjev za azil, onda bismo točno znali tko dolazi i pod kojim e, okolnostima. To je također povezano sa sigurnosnim pitanjima o kojima danas svi govore. Naš izazov međutim je da ponudimo alternativu, da ustanovimo te načine legalnog, legalne migracije, kako da to učinimo? Pa na primjer tako što ćemo e, dopustiti da veći broj članica, zemalja članica sudjeluje u programu e, preseljavanja ali jedan od izazova je također i da danas šest zemalja članica prima 80% tražitelja azila. Nemoguće je e, zakonima regulirati solidarnost, ali potrebno nam je e, više solidarnosti, ne samo od strane institucija, nego i od strane zemalja članica. Dakle, moje pitanje je da li biste podržali jedan sustav kvota kako bi se povećalo dijeljenje e, odgovornosti među zemljama članicama i osobito vama gospodine veleposlaniče kako vi gledate na suradnju sa takozvanim e, sigurnim trećim zemljama i kakve su vaše e, reakcije na prijedloge da se zahtjevi za azilom rješavaju u trećim zemljama. Hvala lijepa. Gospodin Štir ima riječ. Hvala predsjedavajuća, hvala svima. S obzirom da nemamo puno vremena, ja ću odmah preći na jako konkretne primjere i pitanje. Zemlja koju dosta dobro poznajem jer sam rođen tamo, jest Argentina. U njenom ustavu čak postoji jedna odredba koja je cilj da privlači imigrante i prvenstveno se radilo migrantima iz Europe, Španjolske, Italije, neki čak i iz Hrvatske. I to je, dok je to rađeno tako, dok su bile uspješne institucije i inkluzivne, bila je zemlja uspješna kada je postala, kada je došlo do korupcije u institucijama i došlo do žalostnih situacija i tada je rast e, počeo sporiti i sada je to opet zemlja E, iz koje ljudi odlaze iz Argentine. No, na, tom, na temelju tog iskustva moje pitanje koje upućujem svim govornicima kad budu odgovarali na ostala pitanja jest kako e, učinkovitost institucija uključiti u ove mjere. Svi ste rekli dakle, da ova tema je jako osjetljiva, da je treba analizirati e, u kontekstu e, agende razvoja post 2015. godine. Ja bih htio dakle e, da vidim što vi mislite kako Europa može e, dati svoj doprinos glede tog razvoja. Hvala gospođa Hautova i onda gospođa Keller. Najprej hvala. Evo imam dvije stvari za reći, jedno pitanje. Dakle, jako je važno ono što smo rekli o pozitivnom utjecaju unutar Afričke i regionalne trgovine i slobode kretanja radne snage. Osobito mislim da bi gospodarsko partnerstvo, da je to nešto što može čak i stvoriti probleme, poteškoće s naše regionalne partnere i oni mogu biti biti podržani regionalnim razvojem i ali ovaj primjer koji je dao Poslanik je jako pozitivan. Druga stvar koju želim reći, jako je dobro došlo da je gospodin Reuter e, inzistirao na e, pristupu ljudskih prava u regionalnom razvoju i pomoći razvoju. A moje pitanje odnosi se na e, Buzan e, sporazum iz Buzana e, iz 2012. godine 8.11. Dakle, kako to može E, predstavljati problem u ovim društvima koja su jako često u velikim problemima. Hvala gospođa Keller, zatim gospođa Schlein. Hvala. Ja imam isto nekoliko komentara i par pitanja. Ono što bih željela naglasiti je da najčešće kada govorimo o razvoju i migraciji jest jesu zemlje recipijenti, zemlje porijekla, ponekad zemlje tranzita. Mislim da se moramo usredotočiti na same migrante. Ja sam osobno iz regije u kojoj ima puno imigranata koji pomažu zemlje koje, iz dolaze, no, ljudi kada idu nekamo slijede zdrav razum. Ne možemo očekivati da će ljudi čekati 20-30 godina sve dok se njihova regija razvije i koje sigurno mogu doprinijeti, ali moramo shvatiti da se tu radi o pojedinačnim e, interesima koji navode ljude na taj korak. Ne smijemo zaboraviti, zanemariti individualna prava i individualni razvoj. Eto, to je bio ovaj moj komentar. Što se tiče klimatske migracije, Mm, mislim da to nitko nije spomenuo, ali to je isto jedan od elemenata pokretača e, glede migracije jug-jug. To su ljudi koji ne završe ovdje, najčešće završe drugdje, idu u susjednu regiju i u susjednu državu. A to je veliki problem jer oni dakle idu iz siromašne zemlje u siromašnu zemlju, u zemlju razvoja. Dakle, pitanje kako podržati te zemlje u kojima E, dolazi do te e, klimatske migracije kako bi riješili probleme jer imaju logore imigranata i e, imamo cijele otoke koji nestaju, dakle iz kojih nestaje stanovništvo. I u nekim situacijama se to može predvidjeti, naslutiti. Imam jedno pitanje koje bih Želio putiti gospodinu Brandeu, rekli ste, a i drugi su spomenuli eksternalizaciju, eksternalizirane izbjegličke logore, pitanje ja, ja nisam potpuno načelno protiv te eksternalizacije, da me dobro razumijete, ali to može funkcionirati ako imamo partnerske države koje žele e, biti domaćini tim izbjegličkim logorima. Evo, kažu, dobro, mi ćemo uzeti e, novce Europske unije i baviti se tim pitanjem e, eksternalizacije, ali kakva je rasprava unutar Europske unije? Da li ima zemalja koje žele igrati ulogu koju Europska unija želi da oni igraju, a ja mislim da je ne bi trebalo igrati. Što se tiče e, zakonitog ulaska, to je već riješeno i zadnja stvar, Dakle, pitanje kvota. Mislim da bi to moglo riješiti pola problema. Imamo problem solidarnosti između država članica Europske unije, ali ne smijemo zaboraviti pitanje individualnih migranata koji imaju u interesu možda da idu na jednu stranu, ne na drugu. Dakle, moramo ukazati na solidarnost tim u vezi. Ispričavam se, ali moramo prekinuti, moramo biti pravedni prema svim kolegama. Eli Švajn, a zatim Marija Hojbruk. Hvala. Hvala svima i hvala vam naročito što ste se sjetili Ampeduze e, i ja sam bila na tom sastanku u e, listopadu prošle godine. Kao što su neki kolege rekli, ovo je, to je neka vrsta zajedničkog groblja koju sada imamo, a ne zajednički sustav za azile, gdje bismo mogli naći rješenja. Hvala što ste nas podsjetili da to nije niti problem Italije, niti Malte, niti Grčke, to je europski problem. I upravo iz tog razloga moramo iznaći rješenja. Često nas u Europi pitaju pa gdje je Europa u Lampeduzi. Ali kada gledamo za traženje azila, zahtjeve, šest država Europske unije e, moraju se nositi sa 75% zahtjeva za azil. Gdje su onih preostalih 22 države? E, to je solidarnost iz e, članka 80. temeljnog ugovora. Slažem se s činjenicom da moramo naći rješenja koja će biti kratkoročna i dugoročna. Što se tiče kratkoročnih rješenja, moramo anticipirati to da moramo intervenirati. E, slažem se da su rješenja o, kao humanitarni i studije vezano za to i da moramo imati sigurne rute pristupa kako za imigrante, tako za one koji traže azil. S druge strane, što se dugoročnog e, aspekta tiče, ovo je odbor za razvoj. Dakle, moramo se boriti protiv neravnopravnosti. Dopuste dopustite mi da vas sada podsjetim da bismo morali imati i učinkovitije politike razvoja i zato bolje moramo mobilizirati domaća sredstva, naše resurse kako bismo se borili protiv nezakonitih tokova kapitala, protiv bijega kapitala i vidimo da je to puno veće nego li što je to pomoći koje mi dajemo. Nadam se da će sve to ući u ciljeve održivih razvo održivog razvoja. Stvarno moramo naći rješenje za te probleme. Hvala. Hvala, Marija Hojbruk, a zatim gospođa Loristi. Hvala, gospođa predsjedateljica. Najprije želim zahvaliti svim panelistima što e, o temi nisu govorili na jedan samo funkcionalistički birokratski način jer tu se radi o ljudskim sudbinama i to, ova tema ima jednu veliku ljudsku dimenziju. Želim podržati ideju humanitarnih koridora i ja ih smatram potrebnima. To je dobar način da se e, onemogući krijumčare i trgovce ljudima i omogućilo bi nam da imamo pregled na time kakvi ljudi dolaze u Europu. To želim još jednom eksplicitno naglasiti. A potom želim reći još nešto o jednom od zaključaka vijeća. E, tu se govori o koherentnosti politike i koordinacije politike ja se tu pitam gdje je koherentnost politike na pa, praktičnom e, na e, praktičnoj razini jedan konkretan primjer mi ne zatvaramo samo naše granice nego oni migranti koji su tu koji rade oni e, financijski pomažu svojim obiteljima kod kuće i to je jedan veliki dio dio novca e, važan i kad govorimo o e, pomoći za razvoj. Dakle, jedan član obitelji koji je došao već e, i našao posao u nekoj drugoj zemlji omogućuje drugima da plate krijumčarima ljudima da i oni pređu Eh, jer eh, takva putovanja su skupa. Dakle, to su neformalni tokovi novca, ta financijska podrška članovima obitelji. Gdje je tu sad koherentnost naše politike? Kako možemo uspjeti eh, realizirati službene legalne puteve kako ti ljudi mogu migrirati i kako možemo imati pregled na time koliko novca e, se e, prebacuje kamo u te svrhe. Mislim da je to vrlo važno i za pravnu situaciju naših migranata. Hvala lijepa. Yes, thank you, madam. Hvala. Gospodin Loristin. Zatim gospodin Majer. Najpše hvala. Želim se zahvaliti gospođi Papadopulo na tome što je govorila o holističkom pristupu, iznijela malo širi problematiku, jer kad imamo situaciju u kojoj prosječnoj godini prosječna starost je 20, dakle trenutak kad dolazi to je jedan kratak trenutak, ali poslije ostaju dugo vremena i dakle pitanje se postavlja kako će naći svoj put, kako se integrirati u europsko društvo, u lokalnu zajednicu i to je trenutak e, koji treba naglasiti. Ovdje imam jedan e, jako dobar pregled e, strategije, tu se spominju i novci i ovdje vidimo da iduće godine novac sredstva za razvoj će biti 303 milijuna. Dakle, od tih sredstava tu, je važno vidjeti koji je dio posvećen e, integraciji e, obrazovanju. Ne samo tehničkom i profesionalnom. Moramo imati na umu europski pristup toj vrsti integracije, dakle obrazovanja, ne samo za ljude koji dolaze, već i za lokalne zajednice. Jer kad vidimo da, ima, da dođe do sukoba, uvijek se postavlja pitanje o ljudima koji dolaze, njih bi mogao zaštiti zakon, ali ako zajednica ne prihvaća to, ako ona ne želi surađivati, ako je to ne zanima, onda dolazi do sukoba. Na primjer u Parizu, mladež rođena, obrazovan u Francuskoj, a onda postanu ubojice, ako pogledamo pitanje stranih boraca Vidimo da je to sve veći i veći problem. Dakle, mislim da moramo imati općenito drugačiji pristup na razne Europske unije e, utjecaju, o utjecaju obrazovanja. To mora biti interkulturalno, više mora biti okrenuto prema kulturnim E, sposobnostima, vještinama, socijalnim vještinama, a mi smo samo okrenuti stručnom usavršavanju. Dakle, koliko ljudi koji se bave migrantima, imigrantima, azilantima, tražiteljima azila, koliko se tu stvara radnih mjesta koji, koji rade s njima. Ovog tjedna smo raspravljali o Romima, desetljećima nismo našli rješenje, a to je opet povezano s obrazovanjem, integracijom. Dakle, sve to ukazuje na činjenicu da moramo imati holistički europski pristup, odnosno jedinstven e, europski pristup. To, je, to nije samo odgovornost država članica, već moramo imati i europski pristup tom problemu. Dobro, hvala najljepša. Sada imamo gospođu Majer, zatim gospođa Sargentini. Mejer, možda sam, recite kako se izgovara vaše prezme. Ne, dobro ste to izgovorili. Majer, hvala predsjedavajuća. Na jedno pitanje koje želim puti gospodin Ambrozi. Gospodinu Ambroziju, čuo sam da ste vi e, pozvali na europsku reakciju glede masovne migracije i rekli da Europska unija mora preuzeti odgovornost i mora odgovoriti na to pitanje. Da li upućete isti poziv zemljama iz kojih dolaze imigranti kako bismo olakšali prijem u regiji umjesto ovdje? Zatim čuo sam određeni broju e, govornika kako govore o e, imigraciji o konsekvencama e, koje po zemlje iz kojih odlaze, ali koje su konsekvence za, po zemlje e, koje primaju te ilegalne imigrante. Hvala gospođo Sargentini, zatim gospodin Gereva. Hvala predsjedavajuća. Mislim da je jedna stvar zanimljiva u ovoj raspravi o E, razvoju i migracija. To je kako mi, europljani, pristupamo tom pitanju migracije, jer to se doživljava kao problem. Kako mi radimo outsourcing u treće zemlje i veleposlanik Afričke unije to je ilustrirao ilustrirao pitanje te rasprave o tome kako mi možemo e, kako se, kako se radi procjena broja izbjeglica koji će biti izvan naših e, granica. I ja bi se želio nadovezati sa Skakel, jer ne slažem s tim postupkom. No postoji još jedan primjer gdje ste vi preuzeli osobnu inicijativu. Države članice su u tome sudjelovali, a tu se radi o postupku iz kartuma. Doista mi je žao, ali stvar postaje dosta složena, jer kad jednom države članice počnu surađivati s Eritrejom, Sudanom, Etiopijom i još nekim eh, afričkim zemljama koje baš i ne drže do te mjere do ljudskih prava i koje su zemlje porijekla eh, ovih migracijskih tokova, onda postaje dosta problematično sklapa takve sporazume. I pitam se da li Afrička unija ne olakšava na neki način taj europski outsourcing problema, da se tako izrazim. Ono što je važno glede mišljenja koje će Deve uputiti odboru Libe, to je da mi budemo jasni glede toga koji europski fondovi za razvoj e, ćemo mi koristiti za pitanje migracije migracije. Na primjer, pilot projekt koji je Europska unija vodila u Nigeru, čiji su ciljevi, odnosno čiji je cilj bio da objasni lokalno stanovništvo kako Europa nije raj na zemlji, da li to bilo uspješno, to je nešto za što je plaćeno iz eh, Fonda za razvoj, ali na umi mi padaju i fondovi koji spadaju u politiku za unutarnje poslove koji se koriste u trećim zemljama. Naime, e, suradnja za razvoj jest suradnja za razvoj i rješavanje problema migracije stalne migracije kao što se to često vidi nije nešto bi se trebalo plaćati iz proračuna za razvoj. Hvala. Hvala, imat ćemo to na umu kada budemo e, analizirali mišljenje DVA, gospodin Gereo Salang i zatim gospodin Hojzer. Da, najljepša hvala predsjednice, hvala i govornicima. Izgleda da je naš glavni neprijatelj za vođenje zajedničke koherentne politike u Europskoj uniji borba protiv manipuliranja javnog mnjenja. Da, veliki je broj mito predođbi o tome što jest migracija, no mislim da ako analiziramo stvarne brojke, klasičnu migraciju, ta klasična migracija nije stvarno porasla zadnjih nekoliko godina. Ono što jest porasla jest pritisak izvan, izazvan humanitarnim krizama. Neki misle da imamo čitavu navalu migranata, ali kao što to objasnila gospođa Wikstrom ili gospođa Schleim, neke europske države primaju veći broj migranata od drugih. Jedno je sigurno. Ako bi Europska unija morala primiti toliki broj izbjeglica kao što ih je, koliko ih je e, Libanon primio e, od početka sukoba u Siriji e, imali bismo samo u Njemačkoj 9 miliona izbjeglica. Dakle, ni u kom slučaju se ne radi ovdje o navali izbjeglica. No, imajući to na umu, ipak socijalne službe su preplavljene priljevom migranata, barem se to tako govori iz čitavog niza razloga, osobito demografskih, migracija nas košta manje nego što nam daje. Vidjeli smo da pitanja nesigurnosti koja smo proživjeli zadnjih nekoliko mjeseci unutar Europske unije nisu uzrokovani prisustvom migranata, već uzroci tih problema su ljudi koji su rođeni i odrasli su u europskim zemljama članicama u kojima je došlo do tih incidenata. Dakle, tu imamo velik zadatak, moramo se boriti protiv predođbi, stereotipa, manipuliranja javnog mnjenja i mislim, kao što je to objasnio gospodin Reuter, ovo je pravi trenutak da se posluša e, pjesma Manu a sljedeća etapa je Nada. Hvala gospodin Noizer i zadnji govornik e, gospodin Anzikur. Hvala lijepa. E, ne, ne želim postaviti pitanje, nego apelirati. E, mislim da smo dovoljno opisali situaciju, imamo analize, ali moramo vidjeti kako ćemo mi kao Europski parlament djelovati, što ćemo učiniti. U Europskoj godini razvoja imamo jednu ogromnu šansu e, za lobistički rad prošloj godini je taj rad e, jako e, e, patio bogate zemlje su obećale 0,7% svog BDP-a za razvoj, pomoć za razvoj. Ja dolazim iz jedne bogate zemlje gdje smo imali u prošloj, prošlim desetljećima sve političke boje na vlasti u raznim varijantama e, međutim nismo uspjeli e, mobilizirati veća sredstva i sramotno je ali imamo samo 0,4% BDP-a dakle negdje smo u sredini među e, zemljama članicama po tome koliki postotak našeg BDP-a izdvajamo za tu svrhu Mislim da je to vrlo važna tema i mislim da bismo konferenciju u Addis Abebi u srpnju trebali iskoristili za to da dođemo do jedne zajedničke pozicije Europskog parlamenta kako bismo zemlje članice, kako bismo izvršili pritisak na zemlje članice. Mislim da se e, tu mora dogoditi e, više. E, meni je drago što su e, koncelarka Merkel i predsjednik Hollande rame uz rame se uhvatili u koštac sa problematikom u vezi sa situacijom u Ukrajini. I ja se nadam da ćemo surađujući naći rješenja i za ova pitanja koja se tiču migracijskih tokova. Hvala. Želim najprije čestitati govornicima na odličnim izlaganjima i na humanističkom pristupu pitanju migracije. Jedan od vas je rekao da su od vajkada ljudi išli kretali se. Dakle, to nije nov problem, ali onaj problem koji se danas postavlja jeste da li imamo problem izvan migracijom. Znam da će neki biti možda povrijeđeni, ali mislim da je problem pitanje kojim se bavimo migracijom, da strukturiramo taj to pitanje, da razmišljamo o tome, da tome damo socijalni, pravni okvir i humanistički. To je pravi problem i to je ono što mora biti naš prioritet danas. Nećemo spriječiti ljude da se kreću. Kada smo suočeni s problemima straha, diktature, gladi, brige i kad vidimo sve što se dešava diljem svijeta, pa nećemo spriječiti, nećemo moći spriječiti ljude da dođu kod nas. Postoje dva, dvije mogućnosti, dva rješenja. Dakle, kao što rekao, dati jedan pravni okvir tome svemu. Jer čak ako ih ne pustite na glavna vrata, uvijek će proći kroz stražnji ulaz, jer ih je strah. I mi trebamo razmišljati o tome svemu kako bi kada dođu bili dobro prihvaćeni, da se mogu integrirati i da uđu u jedan harmoničan okvir. Dakle, nema pravog problema migracije kod nas, ima problem da se shvati pitanje migracije. Hvala gospodine Linc. Biću vrlo kratak, nadovezat ću se na ovo što je rekao Norbert Noiza. E, dakle e, kako mi parlamentarci možemo biti aktivni mi smo ove godine u Njemačkoj imali summit e, G7, imali smo temu Afrike. Ja već tjedan dana razmišljam o tome kako iskoristiti e, odnosno staviti na iskoristiti činjenicu da su i e, sindikati iz e, zemalja G7 imali paralelno uz to svoj kongres u Njemačkoj. Dakle, mi želimo vrlo konkretno tražiti od samita G7 više aktivnosti i u okviru Europske godine razvoja. To je jedna ideja, jedan prijedlog koji ću forsirati e, u sljedećim tjednima. Hvala. Hvala, ne smijemo zaboraviti te sastanak na vrhu G8. Prije nego što predsjedavanje prepustim gospođi Gal, e, da li E, možda vi nešto želite reći? Predstavnik komisije, da, hvala. Migracija je sasvim izvjesno na dnevnom redu političkog programa Europske komisije. To jasno stoji u smjernicama predsjednika komisije Žana Kloda Junkera i to je jedna od glavnih prioriteta. Maksimalan e, ekonomski e, utjecaj migracija je također prioritetan i prioritetan je u općoj upravi u kojoj ja radim DEVKO, a uskoro će govoriti kolega iz opće uprave za unutrašnje poslove. E, apsolutno je nešto o čemu se ne smije odlučivati na birokratski način, jer za mnoge ljude je to jednostavno i jedina mogućnost da prežive. Migracija sama po sebi nije neuspjeh programa razvoja. Mi pokušavamo povisiti e, životni standard u zemljama juga općenito. Mnogi kažu da bi zbog toga to moglo i pospješiti migracije jer će ljudima dati na raspolaganju infrastrukturu koja omogućava kretanja koju ranije nisu imali. Dakle, i to treba uzeti u obzir. Treba djelovati na situaciju i u zemljama porijekla kao i zemljama odredišta. Neko je govorio ovdje o nadležnostima, odnosno koliko se izdvaja. Dakle, četiri puta onoliko koliko se izdvaja za E, pomoć za razvoj, što je zapravo velika svota. Smatramo da e, uloga suradnje za razvoj treba biti dvojaka. Pokušavamo pospješiti upravljanje migracijama kako bi bilo učinkovito i to smo i čuli za vrijeme ove rasprave. Drugo, moramo se baviti pitanjima ilegalne migracije tako što će se boriti protiv razloga za migracije. Često se spominjalo i trgovina ljudima, a mi zaista radimo puno kako bi se to suzbilo. Nemam puno vremena, ako, ali ako dopustite, kolege koji rade u općoj upravi za unutarnje poslove će možda reći par riječi. Hvala lijepa. Za početak ću reći da mi u Europskoj komisiji pozdravljamo organiziranje ovog sastanka na ovako važnu temu. E, trenutno parlament zaista radi puno na ovim pitanjima. I u komisiji mi slijedimo sličan primjer. Naime, opće uprave za unutarnje poslove i za suradnju za razvoj pokušali su zajedno raditi na tim pitanjima. Neću govoriti dugo jer vremena nema na raspolaganju, a i kolega je već spomenuo nekoliko stvari. Ipak želim spomenuti na dolazeću Europsku agendu za migracije za koju se očekuje da će se usvojiti krajem svibnja. Migracije predstavljaju politički prioritet za Europsku uniju. Naše politike moraju biti dugoročne i koherentne. Ja nisam sada rekao holističke politike, mogao sam o tome govoriti, to je riječ danas spomenuta. Radi se zapravo da je jedan holistički sveobuhvatni pristup Junkerova komisija želi predstaviti dobro koordinirane i koherentne politike za migracije e, i e, naglasiti suradnju, e, nadzor granica. Trebamo surađivati i s trećim zemljama i to tako da cjelokupni proces migracija od zemalja porijekla preko zemalja tranzicija do zemalja odredišta. Dakle, to trebamo nadzirati i trebamo proučiti kako su u konačnici primljeni migranti. Dopustite mi također da kažem da suradnja za razvoj je nešto što sada već postoji i što će jasno stajati u toj agendi za razvoj i za migracije da je izuzetno važno da imamo partnerstvo sa drugim zemljama kako bismo se borili protiv razloga za migracije i protiv prisilnih migracija. Danas smo puno govorili o rizicima, opasnostima, tragedijama na sredozemlju gdje na tisuće ljudi gube živote. Ne smijemo zaboraviti da je pitanje imigracija nešto što otvara i mogućnosti i da može imati pozitivan učinak kako za zemlje porijekla, tako i za zemlje koje, u koje migranti dolaze. Dakle, to može biti pozitivno i za Europu i za zemlje u razvoju. Hvala predstavnicima komisije na ovim riječima. Pitanje je bilo mnogo i e, četvoro panelista imaju pred sobom tešku e, zadatak. Svaki od vas ima pet minuta da e, odgovori na neka od pitanja. Moramo najkasnije završiti u 12.35. Započet ću s gospodinom Ambrozijem, dakle, redoslijedom koje ste ranije govorili. Hvala lijepa. Pokušat ću govoriti kratko. Što se tiče traženja i spašavanja, procesuirana azilanata i eksternalizacije. Eksternalizacija ili outsourcing, dakle davanje u podnajem zapravo nije nešto što bih ja e, rado takvim nazvao. Važno je kada se ljude spasi na moru, što se dogodi poslije, naime kamo ih se dovede, pod kojim uvjetima, kakva im se pomoć pruža i što se s njima događa jednom kada ih se spasi na mjestu gdje oni završe. Neke države članice su eksternalizirali e, kontrolu nad granicama, situacija je bila takva s prethodnim režimom u Libiji. Mislim da ne smijemo, ne želimo nikako doći ni blizu takvom modelu. Ideja je ne da e, štitimo samo granice, već da štitimo ljude. Zapravo da štiteći granice štitimo ljude, a ne obrnuto. Isto tako e, kada se radi o tome kako se obrađuju zahtjevi azilanata. U ovom odboru ste čuli da e, se Europa mora nositi sa internom solidarnošću kada pritišću imigranti. Dakle, taj se teret treba podijeliti među 28 država. Pa onda je malo čudno da tražimo od drugih zemalja koje nisu članice Europske unije da pokažu solidarnost i da se podijeli to opterećenje ako mi u Europi još to nismo uspjeli ispostaviti. Vjerodostojnost Europske unije tu je u pitanju ako Europska unija želi biti globalni igrač, dakle igrač na svjetskoj razini, a ne netko koji će samo plaćati račune na svjetskoj razini. Nadalje, mora se osigurati da 28 država članica jednakomjerno utječu e, na e, reguliranje migracijskih tokova. Treba vidjeti što je moguće, što je prihvatljivo ako se to ostvari, bit će to veliki napredak. Važno je, mislim, da se razmotri prijedlog humanitarnih koridora dio e, toga bi bilo zapravo prekid, odnosno narušavanje modela poslovanja trgovca, trgovaca ljudima i krijumčari, ali to je dio toga. Ne smijemo misliti da mi živimo izvan toga. Trgovina ljudima je nešto što se događa i u Europi Zašto oni mogu biti tako uspješni? Ne zato što su dobro organizirani izvan Europe, već zato što imaju veze i unutar Europe. Dakle, trebamo se boriti i u Europi protiv trgovine ljudima. I na kraju moramo se zalagati da kako u Europi, tako i drugdje se ljudi prihvaćaju, dakle da modele za koje se mi zalažemo i da politike za koje se zalažemo, da to ne činimo samo na pojedinim mjestima u svijetu, već da se tako treba postupiti u cijelom svijetu. Mislim da u velikom broju područja odakle potječu migranti da se to dosta dobro već počinje raditi. U Tursku je u tjedan dana ušlo izbjeglica iz Sirije koliko je u cijelu Europu ušlo tijekom cijele 2014. godine. U Afrike u posljednjih 20 godina milijuni se ljudi sljevaju u e, izbjegličke logore Dakle, u velikim brojima regija u svijetu već postoje modeli koje bismo morali promatrati i moramo se nadahnuti tome. Evo, čuli smo danas primjer Argentine. Hvala. Hvala gospodine Ambrozi. Sada veli poslanik Brandeo. Najviše hvala. Nekoliko komentara i opaski. Što se tiče obrađivanja zahtjeva za azilom i izvjeglica izbjeglica u trećim zemljama, eksternalizaciji i spašavanju, traženju i spašavanju. Afrička unija nije razmatrala o tim mogućnostima. Očekuje se, međutim, da bi se to, od toga trebalo odvratiti i to vrlo čvrsto. Europa bi trebala pokazati vlastitu odgovornost tako što će prihvatiti izbjeglice i migrante. Isto tako, treba nadzirati e, migracije u na svom teritoriju. Sa stanovišta Afričke unije mi ćemo vjerojatno biti apsolutno protiv takve eksternalizacije. Treba također shvatiti što to znači politika susjedstva u o današnje vrijeme. Postoje li kapaciteti koji su odgovarajući? Tko će nadzirati taj postupak? E, objekte? Tko će obučavati personal koji će tamo raditi i u krajnjoj liniji tko će polagati račune, tko je odgovoran. Ne može se samo platiti za neke usluge i onda odgovornost za nešto što je od tolike važnosti prepustiti nekom drugom. Pitanje obrazovanja. Odsudno je da se obrazuje s obje strane, dakle u Africi, na Bliskom istoku, na, u Aziji i u Europskoj uniji kako bi zaista došlo do integracije na, u okviru lokalnih zajednica, to prihvaćanje. To je vrlo važno kako bi se spriječilo da određeni migranti se osjećaju <clears throat> isključeno i na marginama društva. lavina imigranata o, o kojoj govorimo. Mislim da moramo malo više prihvatiti činjenicu da često je do tih kriza došlo zbog odluka koje smo mi politički donijeli ili nečega što smo mi potpisali. Pa ni Sirici, ni Iračani, ni Libijci nisu nikada se odlučili da žive u krizi. Čija je to odgovornost? Ne smijemo zanijekati činjenicu da za humanitarne krize do kojih dolazi kada stvari krenu krivu, postoji odgovornost, pa moramo biti pošteni i odvoreni kad se o tome radi. I još par činjenica. Kada se govori o sredstvima, otprilike 60 milijardi eura godišnje ide u Afriku, a financijski tijek koji ide iz Afrike iznosi otprilike 50 milijardi. Kada bi se taj novac mogao objediniti i njime upravljati, vidjelo bi se da bi kao rezultat toga puno se toga moglo napraviti za razvoj. Zaključak je pa napravimo ono što je ispravno. Bilo bi u potpunosti ispravno jednostavno praviti se da to ne postoji i sve svaliti na migracije. Hvala, gospođa Papadopulo. Ne mogu a da ne kaže da je većina pitanja bila o dolasku u Europu i dolaska do Europa. U svijetu kada govorimo o povezivanju razvoja i migracija, mora se početi razmišljati na drugi način. To je o djeci izbjeglicama u i Sirije koji su u Libanonu i u Jordanu. Kakva je budućnost te djece u Libanonu i Jordanu? Koliko dugo Libanon i Jordan mogu to izdržati? Ako to ne riješimo, onda ćemo se samo baviti simptomima, a ne uzrocima. Što se pitanja eksternalizacije i kvota tiče, puno je već rečeno o eksternalizaciji i čuli smo što brine, a, a čuli smo i što je veleposlanik upravo rekao. Nas koncept brine, on nije nov 2003. godine, čuli smo slične stvari. Zaista se možemo ozbiljno zapitati tko preuzima odgovornost za te ljude koji izvan Europe čekaju da netko obradi njihov zahtjev. Što ako ih se odbije? Kakav će status imati? Mogu čekati godinu ili dvije u Egiptu ili nekoj drugoj zemlji. Tko će biti za njih odgovoran? Hoće li oni imati pristup pravnoj pomoći? Hoće li im se dati sva prava i jamstva? da će se e, njihova prava poštovati kada se njihov zahtjev e, proučava. I e, nikada ne govorite o spontanim dolastima, jer to nikada neće prestati. Ljudi bježe kako bi zaštitili goli život i to će uvijek biti tako. Cecilija Wikström je pitala o kvotama. Postoje dvije stvari. Jedna je kvota za preseljenje i onda mogući sustav kvota za tražitelje azila koji dolaze spontano. E, sustav kvota za preseljenje je nešto što bi moglo funkcionirati u smislu zajedničkih europskog rada na tome i solidarnosti to je nešto što se proteklih godina podržava kako bi Europska unija trebala napraviti program za preseljenje. Što se pak tiče sustava kvota za tražitelje azila, tu stvar postaje složenija. Ska Keller je o tome tako. Kolege, ljudi žele, imaju veze, e, sa, imaju obitelji, prijatelje i tako dalje. A onda Postoji različite mogućnosti prihvata u različitim državama članicama. Ako te stvari e, ne razmodite, ljudi se neće, ljudi neće htjeti otići nekamo drugamo. Dakle, ako ne riješite neka pitanja, ljudi će e, nikada se moći baviti pitanjem koliko će se ljudi ići iz jedne države u drugu. Hvala. Ja neću više govoriti o kvotama jer dijelim e, vaše mišljenje. Što se tiče eksternalizacije, to je fantastično i pogledajte kako su e, Amerikanci napravili, što su oni napravili kada su tako eksternalizirali rad privatnim kompanijama. E, to je, da li mi razgovaramo o izvrsnim uvjetima za rad na tim e, samitima. Ne znam, moramo o tome razmisliti kad se govori o tim e, sastancima na vrhu. Mnogi govore o pitanjima razvoja, ali mnogi nisu govorili o nečemu što je izgradnja kapaciteta, naročito za civilno, za građansko društvo e, s obje strane Mediterana, na istoku, na zapadu jer tu je znači da se treba pozabaviti pitanjem obrazovanja, ali ne samo putem redovnog školskog sustava, već i ono što se radi kao da u e, kulturne aktivnosti, sportske aktivnosti, zabava. To su također kapaciteti. Zatim kapaciteti e, nevladinih organizacija. Norveška je humanitarna organizacija očistila granicu e, između Libije i Jordana, 50 tisuća mina. Oni nastavljaju na tome raditi i oni su obrazovali ljude da lokalni ljudi mogu očistiti ta minska polja. Dakle, to znači da ljudi mogu raditi na terenu, ali to znači da treba i sredstva da se to napravi. I to za vas znači e, da se pozabavite pitanjem kamo taj novac ide. A kao što je rekla kolegica kad se govori o sastancima na vrhu, naravno važno je da na njima dnevni red bude u redu, ali to se mora staviti e, u spregu s nečim drugim, to je socijalna zaštita operateri, oni koji se bave eh, humanitarnom politikom i politikama za razvoj su također sindikati. A nevladine organizacije imaju dobru reputaciju jer znaju kako trebaju raditi ono što je njima posao. Samit je nešto što se radi za javnost, ali provođenje politika je nešto što treba raditi. I ne prihvaćam pojam ilegalne imigracije. To je jednostavno neregularna imigracija. Možda bi prvojitelji trebali uvijek kada čuju ilegalno reći neregularna migracija, jer zapravo radi se o ljudskim pravima. Migracija je pravo slobodno ili ne, prema tome nelegalno nije prikladan termin a mi ćemo raditi kako bismo ostvarili zaključke Europske godine razvoja. Hvala. možemo raspravljati koji je najbolji termin, ali prevoditelji moraju prevesti ono što su čuli kako bismo mi znali što tko govori. Nemamo više vremena, mogu samo reći da će izvješće e, napraviti odbor Libe, a odbor Deve će napraviti mišljenje na ovu temu. Moram reći da ćemo zaista uspjeti na praktičan način, zahvaljujući našim izvješćima, dakle da ćemo naći praktična rješenja za ove vrlo složene pitanja. Hvala, molim da se zahvalimo govornicima.